govoriti turizam, a i nismo zaprimili nikakvih e, primjedbi u 24 sata u tom roku. Dakle, stoga je taj nacrt rezolucije usvojen. Što znači da ćemo objaviti tu rezoluciju i to 9. ožujka